u smislu osiguranja boljeg razumijevanja, bolje među prekogranične suradnje, vrednoje aktivnosti e, koje su e, ukorijenjene u e, povelji temeljnih vrijednosti. Nositelji ove nagrade angažirani su na različitim područjima interkulturalni dijalog, solidarnost, jednakost, integracija i povijesno sjećanje. Danas u 17 sati će upravo u ovom domu Europski parlament u jednom svečanom događanju pozvati sve dobitnike ove nagrade. Čitav niz dobitnika nagrade je ovdje s nama danas i stoga vas molim da ih pozdravite srdečno. Oni su na tribinama naše plenarne vječnice.